to everybody. Dobro jutro svima, dragi kolege. Moramo početi sa našim sastankom danas ujutro. Prvo imamo nacrta e, nacrt mišljenja o daljnjoj financijskoj pomoći Ukrajini. Da, dakle, kao prvo moramo usvojiti dnevni red. Ako nemamo nikakvih primjedbi, onda ćemo usvojiti e, dnevni red. E, nemam nikakvih priopćenja. Ako imate ikakvih e, komentara na zapisnike, onda ćemo do kraja sastanka smatrati da su zapisnici usvojeni. Dakle, onda počinjemo sa nacrtom mišljenja o dodatnoj makrofinancijskoj pomoći e, Ukrajini. Imamo amandman 27 Schaffhauser za, protiv, suzdržani. Odbija se. Amandman 39 Schaffhauser za, za, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 30 za, protiv, suzdržani, odbija se. Onda amandman 32 Šolc za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. 34 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo dalje. 43 za, protiv, suzdržani, odbija se. 44 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 47 za, protiv, Možemo li glasati u paketu za sve amandmane Schaffhauser? Ne, nećemo to napraviti. Ne, za sve. 47 do 54 možemo glasati u paketu. 47 do 54 za, protiv, suzdržani, svi se odbijaju. Onda idemo na 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. 7 za isto, za protiv suzdržani odbija se, Osam za protiv suzdržani odbija se, Deset za, ne, devet za protiv usvaja se. Hoćete da provjerim? Usvaja se. Deset za protiv, suzdržani, odbija se 11 za, protiv, suzdržani, odbija se 12 za, protiv, suzdržani, odbija se 13 za, protiv, suzdržani, odbija se ne, samo 14 za, protiv, suzdržani, odbija se 15 za, protiv, suzdržani, odbija se onda možemo od 16 do 19 glasati u bloku za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda imamo 22 do 24 u bloku za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda imamo četiri za, protiv, suzdržani, odbija se. Dakle, 28, eh, amandman gospodina Karvera. Za, protiv, suzdržani, odbija se i 31. Šolc, ispričavam se, za, protiv, suzdržani. Još jednom, ajde. 31. s početka. Za. Na početku, na prvoj stranici popisa za. Dakle, tri, za, protiv, suzdržani, usvaja se. I 35 to smo preskočili na početku. Gospodin Karar za, protiv, suzdr, 35. Odbija se. I sada e, glasujemo o cijelom e, mišljenju. To ćemo učiniti elektronskim putem. I have problem with this plus. Okay. Is it oh, Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Mogu samo na kraju reći, gospodin Galer se ispričava što nije ovdje, no htio je samo e, informirati E, kolege u Inti vezano za to što se događa, zato što pokušavamo napraviti taj zajednički dokument. E, tako da gospodin Galer je tamo, on provjerava e, kakva je situacija, a također je član službene delegacije. Idemo sada dalje. sada e, e, izvješće Norike Nikolaj. Radi se o preporuke Vijeću komisiji e, SVD-u o pregovorima oko sveobuhvatnog sporazuma između Europske unije i Azerbajdžana. Kako bismo bili konzistentni u svojim stavovima, podsjećam vas da smo paralelno radili na ovom izvješću kao i izvješću koje je izrađivao gospodin Tokeš vezano za isti takav sporazum sa Armenijom i o tome ćemo glasati nakon ovog e, dokumenta o Azerbajdžanu. Imali smo 286 e, e, tih amandmana i velik broj njih se odnosi upravo na Nagorno Karabah i uglavnom su svi isti i predsjedavateljica bi vas htjela podsjetiti na to da se ova rezolucija odnosi na odnose između Europske unije i Azerbajdžan i da ovaj odbor nije najbolje mjesto da bi se neprekidno i stalno raspravljalo o svim aspektima tog sukoba. I također e, pozdravljamo sve na sva nastojanja da se e, osmisli formulacija koja je kompromisna, koja će biti prihvatljiva svima, jer onda će poruka, signal koji će biti poslan E, ovim izvješćem će se odnositi na naše prioritete vezano za taj sporazum. Evo sada idemo na glasovanje. Amandman 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5. E, hoćete li da provjerimo? U redu. Provjeravamo. Četrdeset. Provjeravamo četrdeset. 40 sada provjeravamo, dakle. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Idemo na kompromis 5. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 6. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 7. Za, protiv, suzdržani, usve se. Kompromis 8. Za, protiv, suzdržani, usve se. Kompromis 9. Za, protiv, suzdržani, usve se. Kompromis 10. Za, protiv, suzdržani, usve se. Kompromis 11. Za, protiv, suzdržani, se usvaja se kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se i sada e, i 107 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. 1.07. Da budemo sigurni. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Idemo na kompromis 16. Za, Dakle, 28 za, 33 protiv. Ispričavam se. Bili smo prebrzi. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Hmm.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 i onda dolazimo do kompromisa. Ne, imamo prvo dakle usmeni amandman 1 za protiv suzdržani usvoja se. Kompromis 26 za protiv suzdržani usvoja se. Kompromis 27 za protiv suzdržani usvoja se. Kompromis 28 za protiv suzdržani usvoja se. Kompromis 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda dolazimo do, idemo na 259. E, Gospodin Šolc za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ipak ćemo provjeriti. Šolc. 259. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 32 na, napram 28. Bila sam u pravu redu, hvala. Idemo dalje. Kompromis 31 za protiv suzdržani usvaja se. Onda dolazimo do kompromisa 32 za protiv suzdržani se. 33 za protiv suzdržani usvaja se. I onda dolazimo do uvodnih izjava. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28, gospođa Nikolaj, za, protiv, suzdržani, nisam sigurna. Provjerit ćemo. I Zatvaram glasovanje. Usvaja se, ispričavam se. Kompromis 3. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dakle, ovo se povlači. Onda 35 za, protiv, suzdržani. Zamolit ću vas da dignete ruke. 35 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usve se. Onda 38 za, 39 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 39. 39. Zatvaram. Odbija se e, jedan glas. Onda dolazimo do citata, odnosno navoda. Jedan dva tri zajedno. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. Kompromis jedan za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Onda dolazimo na 6 i 7 zajedno. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. U redu. 8 i 9 za, protiv, suzdržani, odbija se. onda 10 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Gospođo Zovko, čestitam. Onda 11 za, protiv, suzdržani, Ajde, provjerit ćemo za 11. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Zašto ne dižete ruke? 12 i 13 zajedno. 12 i 13 zajedno. Za, protiv, suzdržani. Ajde, provjerit ćemo i to četvrtak 12 12.13. 13. Zatvoren glasovanje. Odbija se. Onda imamo 14, 15 i 16. 14, 15 i 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17, 18, 19, ne, ne, pardon, moramo glasati za svaki. 17 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Provjeravamo 17, molim vas. Zatvoram glasovanje. Usvoja se. 18, gospođa Gomeš, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, nije posve jasno. 19, e, provjerit ćemo. 19. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala što dižete ruke. 21 za, protiv, suzdržani, odbija se. 22 za, protiv, suzdržani, dvadeset jedan hoćete provjeriti dvadeset jedan u redu evo vraćamo se onda na dvadeset jedan provjerit ćemo Provjerit ćemo 21, gospodin Castaldo i Korao. 21, zatvaram glasovanje. Nevjerojatno. Hvala. Ako ne dižete ruke, onda ćemo stalno morati provjeravati. Idemo sada na 22 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 24. Zatvorno glasovanje. Odbija se, da. I sada konačno glasovanje o cijelom nacrtu izvješća. Elektronski ćemo glasovati. Zatvaram glasovanje. Usva se. I čestitamo Noriki Nikolaj. A sada idemo odmah na e, sveobuhvatni pojačani sporazum o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju njihovih država članica s jedne strane i Republike Armenije s druge strane. Odmah e, idemo elektronski glasovati. Zatvaram. Glasovanje. Usvaja sam. Idemo dalje. To je točka 7. Radi se o rezoluciji uzdavanje suglasnosti za sveobuhvatni pojačani sporazum o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica s jedne strane i Republika Armenije s druge strane. 14 za, protiv, suzdržani, odbija se 15, ne, da, da, 15 za, protiv, suzdržani, odbija se 16 za, protiv, suzdržani, odbija se 17 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 17 nije jasno.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 Zatvaram glasovanje. Da, stvarno morate dizati ruke. Usvoja se. Morate surađivati. Kompromis 7. Za, protiv, suzdržani, Usvoja se. 8. Za, protiv, suzdržani, Usvoja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 73, ne, ne. Kompromis 10 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11, amandman 73. Ne, on se ne razmatra. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada dolazimo do e, usmenog amandmana 1 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Sada gospodin Šolz 90 za, protiv, suzdržani, odbija se. 93 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. Ako ne dižete ruke, onda ćemo morati provjeravati.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 Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dva za, protiv, suzdržani. Provjeravamo. Provjerit ćemo. Dva. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. 4 za, 4 i 5 zajedno, dakle. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Da, niste digli ruku. U redu, provjerit ćemo. 4 i 5. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Šest za, protiv, suzdržani, odbija se. Sedam za, protiv, suzdržani i taj se odbija. U redu provjerit ćemo sedmicu. Provjeravamo sedam. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I sada konačno elektronski glasujemo o ovom nacrtu rezolucije. Zatvaram glasovanje. Usvaja se sa velikom većinom. I sada dolazimo do točke broj 8 obrana. Urmas Pat je izvjestitelj. Imamo sad e, ovo podpoglavlje 1.06 za protiv suzdržani usvoje se, 107 za protiv suzdržani usvoje se, 108 za protiv, suzdržani, usvaja se. 109 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 112 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10, kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. jedan je 118 za, protiv, suzdržani, odbija se. 119 za, protiv, suzdržani, odbija se. 120 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. onda dolazimo do 138 Danžan za, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda dolazimo do 151 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 154 Carver za, protiv, suzdržani, odbija se. 155 za, protiv, suzdržani, odbija se. 156 za, protiv, suzdržani, odbija se. 158 za, protiv, suzdržani, odbija se. 159 Mekaleste za, protiv, suzdržani, usvaja se. 160 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 161 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 162 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 163 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 164 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 164. I'm not sure. Nobody is. Uh, 164. I close the vote. <laughs> Zatvoreno glasovanje. Usvaja se. 165 za, protiv suzdržani odbija se. 166 za, protiv suzdržani odbija se. Evo sad ćemo provjeravati 166. It's difficult for you because you don't see. Are we? You don't see when. Yeah, I, I know. I close the vote. Approved. Approved. Zatvaram glasanje, usvaja se. Kompromis 14. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 173 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 174 za, protiv, suzdržani, odbija se. 175 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 176 za, protiv, suzdržani, odbija se. 178 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16. za, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na 188. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 190. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 191. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 192 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 193 za, protiv, suzdržani, odbija se. Ispričavam se. A oba tamo amandmana se razmatraju isprike. Da, 192 smo usvojili, 193 se ne razmatra i 1.9.4 se također ne razmatra. 1.9.6 e, glasanje po dijelovima. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo. Prvi dio 196. amandmana provjera. I close the vote. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Te sada imamo drugi dio, 196. amandmana za, protiv, suzdržani, usvaja se. Barem tako mislim. 197 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 199 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 200 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. kompromisni amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18. kompromisni amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 210 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 211 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 212 za, protiv, suzdržani, odbija se. 213 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 214 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda prelazimo na 228 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda pazimo na 234 za, protiv, suzdržani, odbija se. 235 za, protiv, suzdržani, odbija se. 236 za, protiv, suzdržani, odbija se. 237 za, protiv, suzdržani, odbija se. 238 danžan za, protiv, suzdržani, usvaja se. 239, ne, o tome ne glasamo, lingvistički više amandman od zapravo 240 od je sljedeći za, protiv, suzdržani, usvaja se 241 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 24. za protiv sužanje usvaja se. Kompromis 25. za protiv sužanje usvaja se. Onda prelazimo na fotigu. 267 za protiv sužanje usvaja se. 268 za protiv sužanje odbija se. 269 za protiv suzdržani usvaja se. 270 za protiv suzdržani usvaja se Provjerit ćemo amandman FITA 270 provjera. I, cannot, I uh, uh, glasanje. Usvaja se. Hvala. 271 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda pazimo na 277 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 278 za, protiv, suzdržani, usvaja se 279 za, protiv, suzdržani. Nisam sigurna provjera Boštinarovog amandmana. Provjerit ćemo. Ah, uh, Zatvaram glasanje. Usvaja se. Molim vas da dižete ruke. 280 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 27. za, protiv, služani Tražite provjeru? 280. amandmana u redu provjerit ćemo 280. 280. 280. Imamo pet zastupnika koji još nisu glasali. U redu, sad zatvaramo glasanje. Usvaja se. Kao što sam i rekao. Kompromis 27. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 28. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 295 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada nam slijedi usmeni amandman broj 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. Zadnje, odbija se. Usmeni amandman broj 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda prelazimo na 305 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 306 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 307 za, protiv, suzdržani, odbija se. 308 za, protiv, sudržani, provjerit ćemo 308. amandman. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Neki od vas ne glasaju. 309. se ne razmatra. Onda 310. za protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 310. Imamo provjeriti. Ne, 308 se ne razmatra. 310. Zatvaram glasanje. Odbija se. 311 za, protiv, suzdržani, odbija se. 312 za, protiv, suzdržani, nije jasno. 312 amandman, provjerit ćemo, provjera. I Zatvaram glasanje. Odbija se. 313 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 314 za, protiv, suzežani, usvaja se. 315 za, protiv, suzežani, usvaja se. 316 za, protiv, suzdržani, odbija se, da. Kompromis 30 za, protiv, suzežani, usvaja se. Sada polazimo na 3, 2, 5. Skupno glasanje, dakle, pogledat ćemo od 3, 2, 5 do 3, 3, 2. Slažete li se? Ne, u redu. Onda idemo jedan po jedan. Dakle, 3, 2, 5 za, protiv, služenji, usvaja se. 3, 2, 6 za, protiv, služenji, usvaja se. 3, 2, 7 za, protiv, usvaja se suzdržani, usvaja se. 328 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 329 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 330 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33 Traži se provjera 330. amandmana. 330 provjera, molim. 3.0. I close the vote. Zatvaram glasanje. Odbija se. 331 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 332 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Fotiga 33 U redu je da. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 334 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 335 za, protiv, suzdržani, usvaja se usvaja se 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se 37 za, protiv, suzdržani, odbija se 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na uvodne izjave, broj 7. Kelam od 7 do 11, da glasamo skupno, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Čestite gospodine Kelame. Kompromis broj 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pa prelazimo na uvodnju izjavu AA, 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. 25 za, protiv, suzdržani, Odbija se. Ha, molim vas da dižete ruke. Provjerit ćemo 25. amandman. Nema problema. They uh, Zahvaljam glasanje. Usvaja se. Hvala vam. Dakle, 26. sada za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 3 za protiv suzdržani usvaja se. Prelazimo na 38. amandman za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis četvrti za protiv suzdržani usvaja se. 50. amandman Fotiga za protiv suzdržani usvaja se. 51 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis peti za protiv suzdržani usvaja se. 54 za, protiv suzdržani odbija se. 55 za, protiv suzdržani usvaja se, mislim. 56 e, taj se amandman ne razmatra. 57 a ne, ne ne razmatra se ako se... Da, dakle, ipak 56. amandman, molim vas, za, protiv, suzdržani, E, morat ćemo provjeriti, nisam sigurna. 56. amandman. 56. I close the vote. Zatvaram glasanje 56. amandmanu. Usvaja se. 57. Za, protiv, suzdržani. Molim vas da dižete ruke. 57. Za, protiv, suzdržani odbija se. 58 za, protiv suzdržani, odbija se 59 za, protiv suzdržani, usvaja se 60 za, protiv suzdržani, odbija se 61 za, protiv suzdržani, usvaja se 62, ne, 63 za, protiv suzdržani, usvaja se 65 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 68. Provjera. Provjera 67. amandmana Lopez. 67. Let's check. Provjera 67. amandmana. Zatvaram glasanje. Odbija se. 68 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 69 za, protiv, suzdržani, odbija se. 70 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis šesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. 75 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 76 za, protiv, suzdržani, se Gomeš, 76. amandman, provjera, 76. I close the vote. Zatvaram glasanje. Odbija se. 77 za, protiv. Suzdržani odbija se. 78 za, protiv. Suzdržani usvaja se. 89 za, protiv suzdržani, usvaja se. Kompromis sedmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis osmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda prelazimo na 87. amandman. Ne, taj amandman e, je povučen ispike. Kompromis deveti za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1.02 pajet za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1.03 za, protiv, suženi, usvaja se. 104 za, protiv, suženi, usvaja se. 105 za, protiv, suženi, usvaja se. Citati. Prelazimo na uzmeni amandman broj 1. Izvjestiteljev tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda prelazimo na prvi amandman, šake, pajet i tako dalje. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi amandman, citata za, protiv, suzdržani, usvaja se. tri za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četiri za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pet za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šest za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na završno glasanje o izvješću izmijenjenom obliku, elektroničko glasanje. I close the vote. Zatvaram glasanje. It is adopted. Thank you. Usvaja se. Hvala vam. Sada prelazimo na točku broj 9. Da. Gospodin Kuzo. Da. Solo para informar que presentaremos un informe de... Hvala vam lijepa, gospođo eh, predsjednice. Mi ćemo kao klub zastupnika GUE zaditi manjansko izvješće o ovome. Hvala.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 we had change on the panel. Uh, now uh, we come to EU... Promijenili smo nešto, sada ćemo preći na odnos Europske unije i NATO-a. Izvestili gospodin Pasku. I sada ćemo krenuti s glasanjem. Kompromis peti. Za, protiv, sudržani, usvaja se. 1.1.5. Za, protiv, sudržani, odbija se. 1.1.6 za, protiv suzdržani odbija se. 1.1.7, 1.1.8 za, protiv suzdržani odbija se. 1.1.9 za, protiv suzdržani odbija se. 1.2.0 za, protiv suzdržani odbija se. Provjera. 1.2.0 provjerit ćemo. I close the vote. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Morat ćemo stalno provjeravati ako ne budete dizali ruku. 1, 2, 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis šesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Razuma na 3, gospođa Lio Mariji za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv služani usvaja se. Kompromis 8 za, protiv služani usvaja se. Prelazimo na amandman 147. gospodina Daktusona za, protiv suzdržani usvaja se. Ne, tražite provjeru. 147. amandman provjera. 147, let's check. <laughs> I close the vote. Zatvaram glasanje. Odbija se. Zatim Schaffhauser 148, 149. To je brisanje u redu. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 150. amandman. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 150, Prvi amandman. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 152. Za, protiv, suzdržani odbija se. 153 za, protiv, suzdržani odbija se. 154 za, protiv, suzdržani usvaja se. 155 za, protiv, suzdržani odbija se. 156 za, protiv, suzdržani usvaja se. Provjera 156. amandmana. Provjerit ćemo. I close the vote. Zatvaram glasanje. Odbija se. 157. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. 158. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 159. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 160 za, protiv, suzdržani, odbija se. 161 za, protiv, suzdržani, odbija se. 162 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 162. amandman. was <laughs> I forgot. I close the vote. Otvaram glasanje. Odbija se. Kompromis deveti. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 172 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 173 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis deseti. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 182, taj amandman se povlači, pa prelazimo na kompromis 11, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim prelazimo na amandman 196, za, protiv, suzdržani, odbija se. 197, za, protiv, suzdržani, odbija se. 198, za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera amadmana 198. od gospodina Kastalda provjerit ćemo. I Zatvaram glasanje. A, vidite, odbija se. Nažalost. Imala sam pravo. 1.99 za, protiv, suzdržani. Opet ćemo vam morati provjeriti 199. amandman. Ne budete li dizali ruke, morat ćemo provjeravati. Ispričavam se. I think it's adopted. <laughs> Mislim da se usvaja. Zatvaram glasanje. S velikom većinom da. Kompromis 12. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 216. amandman. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. 217. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 218. Provjera kojeg amandmana? 217. provjerit ćemo 217. amandman. Ah, why don't you vote? We miss two of you. Zašto ne glasate? Još nedostaje dva glasa. U redu, sada možemo zatvoriti glasanje. Usvaja se. 218 za, protiv, suzdržani, odbija se. 219. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 13. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 228 za, protiv, suzdržani, odbija se. 229 za, protiv, suzdržani, odbija se. 230 za, protiv, suzdržani, odbija se. 231. i 232. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo. 231. i 232. Nije baš jasno. We missed two of Nedostaje još dva glasa. U redu, sad zatvaram glasanje. Kao što vidite, odbija se. Zbog toga što dvoje ljudi nije glasalo. Kompromis 14. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 242. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 243. za, protiv, suzdržani, odbija se. 244. za, protiv, suzdržani, odbija se. 245. za, protiv, suzdržani, odbija se. 246. za, protiv, protiv, suzdržani, odbija se 247. za, protiv. Još jednom, 247 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo, 247. Provjera, nije jasno. Zatvaram glasanje. Odbija se. Da. Schaffhauser 248 za protiv suzdržani. Odbija se 249 za protiv suzdržani. Odbija se 250 za protiv suzdržani. Odbija se. 250. Što tažite? provjeru 250. amandmana. Provjerit ćemo. Close, they are slow. Close the, I close the vote. Za Zatvaram glasanje. Unbelievable. You see, but if you don't, it's adopted. Usvaja se 251. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 252. To se povlači nećemo glasovati o 252 gospodina Maneskova. 253 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kefalujanis, kompromis 15. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 261, 262, za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 16. Za, protiv, suzdržani, se usvaja se 270 za, protiv, suzdržani, odbija se. 271, 273 za, protiv, suzdržani, odbija se. 272 za, protiv, suzdržani, odbija se. 274 za, protiv, 274 za, protiv, suzdržani, odbija se. 275 za, protiv, suzdržani. 275 Castaldo, provjerit ćemo. 275. I I the vote. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 276 za, protiv, suzdržani, odbija se 277 za, protiv, suzdržani, odbija se 278, povlači se 280 za, molim, želite li da provjerimo? Što želite provjeriti? 277, u redu. U redu provjerit ćemo 277. Zatvaram glasovanje. Hvala. 280 za, protiv, suzdržani, odbija se. 281 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 286 za, protiv, suzdržani, odbija se. 287 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 18. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada idemo na usmeni amandman 1, ne, nego do amandmana gospodina Schaffhausera, 298 za, protiv, suzdržani, odbija se, 299 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 300 povlači se 301 za, protiv, suzdržani, odbija se. 302, 303, 304, 305 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 306 ne. 311 311 za, protiv, suzdržani, odbija se. 312 za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani usvaja se. A sada dolazimo do 338 Schaffhauser ponovno. Za, protiv, suzdržani odbija se. 339 za, protiv, suzdržani Odbija se. 3-4-0 za protiv suzdržani odbija se. 3-4-1 za protiv suzdržani odbija se. 3-4-2 za protiv suzdržani odbija se. 3-4-3 za protiv suzdržani odbija se. 3-4-4 za protiv suzdržani usvaja se. Čestitam kompromis 22 za protiv suzdržani usvaja se. 347, 348 za protiv suzdržani odbija se 349, 350 za protiv suzdržani odbija se 351 za protiv suzdržani odbija se 352 za protiv suzdržani odbija se 353 za protiv suzdržani odbija se 354 za protiv suzdržani odbija se 355 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 356 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Gospodin Preda, 356. I još tri glasa nedostaju. Dva, jedan, vidite. Evo, zatvaram glasovanje. Usvaja se. 357 za, protiv, suzdržani, odbija se. 358 za, protiv, suzdržani, odbija se. 359 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 360 za, protiv, suzdržani, odbija se. Upne izjave, kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, Usvaja se kompromis 3 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Sada dolazimo ponovno do amandmana gospodina Schaffhausera. 51 za, protiv, suzdržani, odbija se. 52 za, protiv, suzdržani, odbija se. 53 za, protiv, suzdržani, odbija se. 54 pasku za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55 za, protiv, suzdržani, odbija se. 55. Za. Protiv. Suzdržani. Amandman gospodina Vistisena provjerit ćemo. Da budemo sigurni. Nedostaje još tri glasa. Zatvaram glasovanje. Vidite Dvoje nije glasovalo. Odbija se sa malom razlikom. 56 za, protiv, suzdržani, odbija se. 57 za, protiv, suzdržani, odbija se. 58 za, protiv, suzdržani, odbija se. 59 za, protiv, suzdržani, odbija se. Želite li da provjerimo broj 59? Da, u redu provjerit ćemo. Usvaja se. Izgleda da kolege spavaju. Još pet glasova nedostaje. Nitko ne želi glasovati. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ispričavam se. 60 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 61 za, protiv. 61 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 62 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada dolazimo da se broja 79 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 80 za, protiv, suzdržani, odbija se. 81 za, protiv suzdržani odbija se. 82 za, protiv suzdržani usvaja se. 83 ne, 84 za, protiv suzdržani odbija se. 85 za, protiv suzdržani odbija se. 86 za, protiv suzdržani odbija se. Gospodine Freund, morat ćemo provjeriti. Nedostaje još pet glasova. Izgleda da je namjerno. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 87 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 88 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 89 za, protiv, suzdržani, odbija se. 90 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 91 za, protiv, suzdržani, Usvaja se 92 za, protiv suzdržani odbija se. 93 za, protiv suzdržani usvaja se, čini mi se. 94. Provjerit ćemo 93 u redu. Provjera. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 94 za, protiv, suzdržani, odbija se. 95 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 96 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 97 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. Amandman gospodina Boštinarova, 97, nije jasno. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 98 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Provjerit ćemo. 98. Gospodin Džip. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 99 za, protiv. Suzdržani odbija se. 100 za, protiv. Suzdržani odbija se. 101 za, protiv. Suzdržani odbija se. Citati 1 za, protiv. Suzdržani usvaja se. Broj 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Broj 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Broj 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo broj 6. They Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sedam i osam se ne razmetraju. A sada dolazimo do konačnog glasovanja o izvješću s izmjenama i dopunama. Neki e, kolege nisu glasovali. Nedostaje pet glasova. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitam gospodinu Pašku. Nastavljamo s glasovanjem. Sljedeća točka na dnevnom redu je broj deset. izvješće gospodina Goerensa. on Te deseta točka na dnevnom redu je sljedeća. U susret vanjskoj strategiji Europske unije protiv ranih i prisilnih brakova sljedeći koraci. Izvjestitelj gospodin Charles Goerens. Amandman 20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 ne razmatra se, oprostite. Kompromis broj 10 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 11 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 12 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 13 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 14 za protiv suzdržani usvaja se. Dolazimo sada do amandmana 196. Mobarik. Želite li nešto reći? Da, htio sam samo nešto reći o ovoj kulturi glasovanja u Europskom parlamentu. Prilično je teško jer vi ne brojite glasove, vi samo gledate ko, tko podiže ruke, morate imati više e, poštovanja prema onima koji glasuju. Kako možete provjeriti na temelju glasačkog popisa je li to demokracija bilo gdje u svijetu se to radi drugačije. Ljudi za to plaćaju vi tražite da mi dižemo ruke, pa e, kako brzo idete, prebrzo čitate, nitko ne može podignuti ruku, nitko ne može pratiti ovo glasovanje. Ovo je parodija. Mislim da ne bismo trebali sudjelovati u ovome. Hvala kolega. Znate da su kompromisi već dogovoreni na sastancima izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni, tako da nastavljamo sada s glasovanjem. Da, ali to je cirkus, to je pravi cirkus e, i svaki glas je važan. Ovo je demokracija. Trebali bismo glasovati elektroničkim putem svaki put. Na temelju postupka sve je u redu, tako da sada nastavljamo. 196 amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. FAM 13 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 15 za protiv suzdržani usvaja se. 16. kompromis za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 17 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 220 za protiv suzdržani usvaja se. 222 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 227 za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija, ali provjerit ćemo 227. 227. Neke još nisu glasovali. Tri glasa nedostaju. Zatvaram glasovanje. Odbija se 226 za, protiv, suzdržani. Odbija se 225 za, protiv, suzdržani. Odbija se 228 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 229 za, protiv, suzdržani. 229 provjerit ćemo da budemo sigurni. 229. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala što ste dignuli ruku. 2, 3, 1 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. FAM 19 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. FAM 24 nije prihvatljivo. Kad govorimo o prihvatljivosti, možete li mi dodati dokument? Mogu nastaviti u redu. Uvodna izjava A, kompromis 18. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 24. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 25. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 26. Za, protiv, suzdržani suzdržani, usvaja se 26. Zatvaram glasovanje. I jedan glas nedostaje, odbija se. 28 za, protiv, 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 19. U redu, provjerit ćemo 28. Pa zašto ne dižite ruke? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 19. za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24, kompromis 24. U čemu je problem? Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 25 za, e, uvodne izjava G za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 86. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 26. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 89. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 92. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. FAM O za protiv suzdržani usvaja se FAM T za protiv suzdržani usvaja se FAM e, Y za protiv suzdržani usvaja se. Dolazimo do citata amandman prvi za protiv suzdržani usvaja se. Amandman drugi za protiv suzdržani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 Usvaja se. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Hvala. Amandman sedmi. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman deseti. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman deveti. Za, protiv, suzdržani, usvaja. Amandman dvanesti. Za, protiv, suzdržani, usvaja Usvaja se. A sada dolazimo do elektroničkog glasovanja o nacrtu izvješća sa izmjenama i dopunama. Nedostaju dva glasa, zatvaram glasovanje. Usvaja se, hvala. A Sada prelazimo na točku broj 11. Kršenje prava autohtonih naroda u svijetu, uključujući jagmu za zemljište. Prelazimo odmah na glasovanje. Molim vas da se koncentrirate jer imamo mnogo posla. Kompromis broj 1. Za, protiv, suzdržani, Usvaja se 82, ne, to je jezični amandman, 83 za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis 2, za, protiv, suzdržani, usvaja se 87 za, protiv, suzdržani, usvaja se 88 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Molim vas, podignite ruku. 88 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za protiv suzdržani usvaja se. 94 ad za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 4 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 5 za protiv suzdržani usvaja se. 103 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 6 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 7 za protiv suzdržani usvaja se 115 za protiv suzdržani usvaja se 116 za protiv suzdržani usvaja se 117 želite li provjeriti 116 gospodin Celer i ostali su autori amandmana nedostaje tri glasa ne želite glasovati u redu onda zatvaramo glasovanje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 za protiv suzdržani usvaja se, kompromis 12 za protiv suzdržani usvaja se, 136 za protiv suzdržani usvaja je, 137 provjerit ćemo u redu. 136 provjera. Odbija se. I još četiri glasa nedostaju. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 137. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. 137. Provjeram. Nije jednostavno. U redu, zatvaram glasovanje. Usvaja se. 139 se ne razmatra. Kompromis 13. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 144 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 145 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 145. Rejected, I think. Mislim da se odbija u redu, zatvaram glasovanje. Odbija se. Idemo dalje. 1.46 za, 1.46 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1.47 sa 48 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 149 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 150, ne, ne glasamo. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo što. Što želite da provjerim? Kompromis 15. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada dolazimo na 160 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 161 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 162 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada dolazimo do e, glasovanja po dijelovima. 168. prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 168. drugi dio za, protiv, suzdržani, mislim da se odbija. Odbija se. 170 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 171 za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija, ali u redu možemo provjeriti. 171. Provjerit ćemo. Nedostaje nam sedam glasova. Šest, sada šest. Ne želite glasovati. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 172 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 173 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sad se usvaja. Po... Provjerit ćemo 173. Nedostaje nam šest glasova. U redu. Zatvaramo glasovanje. Hvala. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 182 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 183 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 186 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 187 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 192 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 194 za, protiv, suzdržani, usvaja se 196 za, protiv, suzdržani, usvaja se 197 za, protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se 203 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 200, provjeravamo 203. We, Zatvaramo glasovanje. Odbija se. 205 za, protiv, 205 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 23 za. Hoćete provjeriti 205. U redu provjerit ćemo. trying to do my best, you know. Dajem sve od sebe. <laughs> Uh, U redu, nedostaju nam tri glasa, ali zatvaram glasovanje. usvaja se. Kompromis 23. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 211 za, protiv, suzdržani. Odbija se. Molim vas. Ponavljamo. 211. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. Provjerit ćemo. U redu. Sad ćemo vidjeti. Provjeravamo 211. E, Provjeravamo 211. Četiri glasa nam nedostaju. Zatvaramo glasovanje. Usvaja se. Ali vizualno to nije jasno, moram reći. 212 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Gospodine Buhter, Buhner, e, usvojeno je. Dakle, provjerit ćemo redu 212, pa ćemo vidjeti. Zatvaram glasovanje. Odbijeno je. 213 za, protiv, suzdržani, Opet ćemo provjeravati. Pet glasova nam nedostaje. U redu 203. Usvaja se. 214 za, protiv, suzdržani. Odbija se. Vizualno se odbija. U redu. Možemo glasovati zato što ne dižete ruke. U redu, provjerit ćemo. 214. E, Mene nije briga. Ja imam vremena. Opet nedostaje pet, glasova. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Ali pet ljudi e, uporno ne glasa. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 218 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 219 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 221 za, za protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 11. Ja se ispričavam što moramo stalno provjeravati. Nedostaje nam e, pet e, glasova, zatvaram glasovanje. Da, hvala. Kompromis 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 e, po dijelovima, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Mislite da se usvaja? Prvi dio u redu. Dakle, drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 28. Želite provjeriti i drugi dio? U redu. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Odbija se. Kompromis 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 31 da, protiv, suzdržani, usvaja se. 41 za, protiv, suzdržani, odbija se. To je slobodno glasovanje. 42 za 41. Hoćete provjeriti? U redu, provjerit ćemo. Samo tražite od mene i provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 42 za, protiv, suzdržani, Odbija se. 43 za, protiv, suzdržani. 43. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 44 za, protiv, suzdržani suzdržani, odbija se. 45 za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. 45 provjeravamo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 32 za, protiv, suzdržani, odbija se 48 za protiv držani odbija se 49 odnosno 51 za protiv suzdržani usvaja se 52 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 33 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 32 za protiv suzdržani usvaja se 54 za protiv suzdržani usvaja se 35 za protiv, suzdržani, usvaja se. 57 za, protiv, protiv, suzdržani, odbija se. 58 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60 po dijelovima, prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, Odbija se. 61 za, protiv, suzdržani. Nisam sigurna. 61. Da provjerimo. Morat ćemo to provjeriti. Zatvaramo glasovanje. Odbija se. 62 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63, 64 provjeravamo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 64 je usvojeni, sada 63 se ne razmatra. Kompromis 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada dolazimo na 71. Ne, ne, ne, oprostite, usvaja se, 71. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 72 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 73 za, protiv, suzdržani, ha, Moramo provjeriti 73. Da, nedostaju neki glasovi, ali ipak e, usvaja se. 74, ne, 75 e, se ne razmata. 76 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 77 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 78 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79 za, protiv, suzdržani, 79. Odbija se, mislite da se odbija. Nisam sigurna. Hajde, provjerit ćemo. Ne želim nikoga navesti na krivi put. 79. You know, <laughs> now three. We have all the time, we have 40... Imamo 48 nazočnih, a 45 e, ljudi glasi. Evo, zatvaramo glasovanje. To nije moj problem. Usvaja se. U redu. Broj 1, navod e, za, protiv, suzdržani, usvoja se. 2, za, protiv, suzdržani, usvoja se. 3, za, ne, provjerit ćemo broj 2. It's my problem. Why it is my problem? Let's go on. Let's close. Zatvaram glasovanje. Odbija se. E, tri. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četiri. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. pet. Za, protiv, suzdržani, pet. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Šest. Želite provjeriti pet. We close the vote. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Šest. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Sedam. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Osam. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Devet. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Sad dolazimo do mišljenja odbora FEM. FEM 1 se ne razmatra, FEM 2 FAM 2 za, protiv, suzdržani. FAM 2 glasamo, provjerit ćemo. I close the vote. Zatvaram glasovanje. Usvaja se FAM 3, prvi dio Glasamo po dijelovima. Dakle, prvi dio e, se ne razmatra ako je kompromis 4 usvojen u redu. Drugi dio, samo glasujemo o drugom dijelu e, FAM 3. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo zašto. U redu, ajde. Provjeravamo drugi dio e, FAM 3. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. FAM 4. Prvi dio se ne razmata, drugi dio, dakle glasamo o drugom dijelu, FAM 4, za, protiv, suzdržani, odbija se. I vi isto mislite. Provjerit ćemo to, ne mogu pomoći. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. FAM 5 e, dakle ne razmatraju se FAM 8 za protiv suzdržani, usvaja se. Mislite da ne. FEM 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. FAM 10 e, želite provjeriti? Tko želi provjeriti? FEM 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. FAM 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. FAM 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. FAM 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. FAM 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. FAM 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. FAM 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. FAM 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se uvodna izjava B za, protiv, suzdržani, usvaja se. D za, protiv, suzdržani, usvaja se. E za, protiv, suzdržani, usvaja se. F za, što želite provjeriti? Tko želi provjeriti? E, E, molim vas provjerite uvodnu izjavu E. uvodna izjava E FAM. Šest glasova nam nedostaje. U redu spavaju glasovanje zatvoreno. Usvojen je. F za protiv suzdržani usvaja se. J za protiv suzdržani usvaja se. K za protiv suzdržani usvaja se. L za protiv suzdržani usvaja se. M ništa. O za protiv suzdržani usvaja se. P za protiv suzdržani usvaja se. Q za protiv suzdržani usvaja se. Sad dolazimo do mišljenja odbora 9. 1 za protiv suzdržani usvaja se. 9 ne, provjerit ćemo. 9.1. Gospodin Preda će to provjeriti. Zatvaramo glasovanje. Odbija se, bili ste u pravu, hvala vam na tome. E, dakle, 9.3 za, protiv, suzdržani, odbija se. 9, Mm. Provjeravamo. U redu, provjerit ćemo i to. Ok, vi close the vote. Zatvoram glasovanje. Usva se. 9-4. E, za, protiv, suzdržani. Usva se. 9-5. E, za, protiv, Dakle, DB5 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 95 5 5 provjeravamo. We close the vote. Adopt. Zatvaram glasovanje, usvaja se 96 za, protiv, suzdržani, usvaja se 97 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9.8 po dijelovima, drugi dio, samo drugi dio, za, protiv, suzdržani, odbija se. Želite provjeravati za drugi dio u redu. 9.8, drugi dio, provjeravamo. We close glasovanje. Odbija se. Sada idemo na 9, deset prvi dio. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Ne dižete ruke. Stalno tako glasamo. Dakle, prvi dio 9.10. 10. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Ne razmatra se. 9.11 eh, za 9.11 provjerit ćemo. Nije ista većina, ne. Ne, nije. Mi stvarno pratimo situaciju, nije ista većina. Dakle, zatvaram glasovanje. Usvoja se. 9.12, ništa, 9.13, drugi dio, za, protiv, suzdržani, odbija se. U redu, provjerit ćemo. Vrlo kompleks. No, no, I'm looking at you, Mr. Weigl. Gospodine Weigl, vas gledam, zatvoram glasovanje. Usvaja se. 9.14 za, protiv, e, suzdržani, usvaja se 9.15, e, prvi dio, za, protiv, suzdržani, Odbija se. U redu, provjerit ćemo. Ajde sad da vidimo. U redu. Usvaja se. Drugi dio se ne razmatra. 9.18 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 9.21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9.23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9.25 za, protiv, suzdržani, Usvoja se. Provjerit ćemo. 9.25. Provjeravamo. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Vidite. Nije ista većina. 9, 29 za, protiv, suzdržani, Odbija se. 9.30 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 9.31 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. U redu, u redu. 9.31 Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 9.32 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 9.33 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. I sada ćemo elektronski glasovati o cijelom nacrtu izvješća. Zatvaram glasovanje. Usvaja se, hvala. I objašnjenje nakon glasovanja obrazloženja. Želim vam zahvaliti na e, strpljenju i suradnji. Nije baš bila ova laka zadaća. trying to. Now, there is no break. Give them maybe one minute because Only one. Sada nema stanke, zapravo imat ćemo samo stanku od jedne minute za one koji žele napustiti dvojanu zato što moramo nastaviti sa točkom broj 12 o stanju u Armeniji. <laughs> Ovako, javi se ovome tipu, zove me neki tip sa radija. Okay, uh, to continue now. We proceed... Dragi kolega, moramo nastaviti. Sada ćemo preći na razmjenu gledišta o stanju u Armeniji. Kao što svi znate, došlo je do značajnih razvoja i kada smo i u odboru radili na poslu davanja suglasnosti za novi e, sveobuhvatni produbeni sporazum o partnerstvu s Armenijom, o čemu smo nešto ranije danas glasali. Molim vas da sjednete. Prošli tjedan 8. svibnja je Nikol Pašinjan izabran za predsjednika vlade Armenije. E, potvrdila ga je nacionalna skupština, kao što može znate. E, I to nakon dva tjedna prosvjeda u Jerevanu, nakon e, uhićenja mirnih prosvjednika i uključujući i uhićenja nekih pametnih zastupnika i 23. travnja prije toga je bivši predsjednik, a novi predsjednik vlade, Serge Sarksijan, odstupio nakon tih prosvjeda. Imamo i izjavu od predsjednika delegacije za odnose sa Menijom, a predsjednik McAllister je predsjednika vlade Pašinjana pozvao na današnji sastanak nakon što je dakle on 8. svibnja potvrđen kao predsjednik vlade, on nije mogao doći u Brisel iz e, svadljivih razvoja i stoga nam je važno, e, drago ovdje e, pozdraviti gospodina Takuma Hulijana koji je iz misije Armenije pri Europskoj i koji je ovdje kako bi nas izvijestio o tome što se tamo događa. Htjela bih dati riječ njegovu ekscelenciji gospodinu Tatulu Markarijanu koji je voditelj misije Armenije pri Europske uniji. Hoćete li doći ovdje k nama? Aha, e, mislila sam da ćete možda doći ovdje. Evo, možete, imate riječ, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Dame i gospodo, važni zastupnici, ova današnja rasprava je posvećena razvojem Armeniji, do kojih je nedavno došlo. Htio bih e, se kako na to osvrnuti, ali prije toga želim reći da cijenim to što su članovi odbora za vanjske poslove danas e, ranije dali svoju suglasnost za usvajanje sporazuma između Republike Armenije i Europske unije, dakle sporazum o produbljenom i sveobuhvatnom partnerstvu. Kao što znate, e, skoro smo jednoglasno u Armeniji već usvojili taj dokument, te ćemo od 1.6. E, primjerno početi primjenjivati taj dokument. Kao što je već mnogo puta rečeno, Armeniji je vrlo važno da se prodube odnosi s Europskom unijom. I u tom smislu rana ratifikacija i provedba sporazuma, sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Armenije je na nas vrlo važan. Taj dokument se temelji našem zajedničkom angažmanu za demokraciju, ljudska prava i vladnog prava i to je pravna osnova za produbljivanje političkog dijaloga za to da proširimo gospodarsku i sektorsku suradnju i da pojačamo mobilnost među našim građanima tako što ćemo pokrenuti dijalog e, u svrhu liberalizacije viznog režima. Nadam se da će suglasnost Europskog parlamenta biti i pozitivna poruka za države članice kako bi one ubrzale postupak ratifikacije tog sporazuma. Taj novi sporazum zajedno sa novim prioritetima o partnerstvu između Europskom i Armenije će ostvariti opipljive rezultate za naše građane. Dame i gospodo, ovaj novi sporazum i naši bilateralni odnosi su doista jedna vrlo važna i korisna tema za raspravu. A da u tom kontekstu raspravljamo o nedavnim političkim razvojima meni je nam nisu tako nešto vrlo važno. Europska unija je odigrala vrlo važnu ulogu u demokratsku konsolidaciju u Armeniji. Nedavni domaći razvoj ukazuju na to da je građanima Armenije jako stalo do ideja demokracije, da su njima posve posvećene. Nećemo sada ući u razloge zbog eh, kojih je došlo do njenih političkih razvoja, politička kriza je sada za nama i važno je zabilježiti da su građane menije tijekom cijelog tog razdoblja eh, slobodno iskorištavali svoje pravo svoje prava na nenasilan miran način. Sve strane su se suzdržale od nasilja, ušli su u smislen dijalog i zbog toga je došlo do mirne predaje vlasti u duhu tolerancije i solidarnosti i u skladu sa armenijskim ustavom. To je nesumljivo pokazano na to da je naša država e, jako e, politički zrela. To smo postigli u nekoliko godina. Demokracija u Armeniji je sada nepovratna, a nova vlada se obezala tođe to da će učiniti sve što može kako bi se u potpunosti sad uskladilo sa najboljim europskim praksima. Nova armenijska vlada pod vodstvom predsjednika vlade Pašnjana uključuje stručnjake i predstavnike iz različitih političkih e, stranaka. Dame i gospodo, veselimo se podršci Europskog parlamenta, Europske unije u tom ambicioznom potvatu gdje pokušavamo ispuniti e, ono što naše društvo nas očekuje. Isto tako bih ovu priliku iskoristio kako bih iskazao da cijenimo konstantnu podršku i konstantnu pomoć Europske unije. Želim zahvaliti čelnicima Europske unije, Europskom parlamentu i ovom odboru te zajedničkoj parlamentarnoj skupštini kako zbog toga što su nam pomogli koliko god su to mogli da svadamo tu političku krizu u Armeniji. Hvala vam na pažnji. Thank you very much uh, for this briefing. Uh, Hvala vam lijepa na tim informacijama. Tu je gospodin Tokeš ispred vas, a on je izvjestitelj za Armeniju, pa mislim da bi nam mogao isto tako reći nešto o tome. Imate riječ, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedateljice, dragi kolege. Da, gospođo predsjedateljice, danas je ovaj odbor velikom većinom glasao za to da je parlament da svoju suglasnost za novi, sveobuhvatni i pojačani sporazum o partnerstvu između Europske unije i Armenije. Meni kao izvjestitelju za Armeniju je bila velika čast što sam mogao pripremiti stajalište parlamenta o davanju suglasnosti te rezoluciju koja je popratila to davanje suglasnosti. Htio bih iskoristiti ovu priliku i zahvaliti kolegama na izvrsnoj suradnji tijekom cijelog e, tog postupka u odboru. Želim zahvaliti i tajništvu zbog postpore i e, Giuliani Robertu, mom osoblju. A sada što se tiče situacije u Armeniji. Dramatični događaj do kojih je došlo dok smo i mi radili na tom sporazumu ovom odboru, je bilo nešto što je Europski parlament izbliza pratio i zapravo to i danas činimo. U našem izvješću smo pohvalili armenijske građane što se tiče tranzicije moći. Taj postupak je bio miran, došlo je do promjene u vladi u skladu sa neskim ustavom. Također pozdravljamo i što su se tijela za provedbu zakona suzdržali, suzdržala od naselja tijekom prosvjeda. Ali kao što je predsjedateljica kratko osvojenula, jako smo uznemireni zbog toga što je došlo do niza uhićenja mirnih prosvjednika, uključujući i nekih armenijskih pametnih zastupnika. Koliko znam, 41 osoba danas još uvijek ima kriminalnu optužnicu podignutu protiv nje, možda je došlo vrijeme da se izmijeni članak 225. kaznenog zakona što se tiče organizacije masovnog neposluha. To je nešto što se sada razmatra meni a ja bih e, zamolio da nam veleposlanik Markarijan da nešto više informacija o tim slučajevima, te da isto tako prenese te naše zabrinutosti van Zaključio bih što bih, zaključio bih tako što ću još jednom čestitati Nikolu Pašinjanu na njegovom imenovanju on je sada novi predsjednik vlade Armenije, te bih pozvao njegovu vladu da sada vrlo brzo radi na tome da ispuni očekivanja armenijskih građana, prije svega što se tiče vladavine prava, te borbe protiv korupcije. Kao što smo i rekli u našem izvješću, ovaj odbor a svakako i cijeli Europski parlament. S veseljem očekuje pojačanu suradnju s Armenijom, sa čelnicima Armenije i sa predstavnicima civilnog društva. Hvala vam na pažnji. Hvala vam gospodine Trkeš na komentarima i na doprinosu. Kasnimo. Moram reći da je na mom popisu pet zastupnika Europskog parlamenta koji se želi javiti za riječ. Ako još netko želi govoriti, može nam to sada naznačiti. Dakle, da ću riječ sada e, tim petero govornika. Evo, po dvije minute krenut ćemo od gospođe Mudi. Hvala vam. Hvala i veleposlaniku što je ovdje danas s nama. Kao prvo, bih se kratko vezano na komentare prethodnog govornika. Želim reći da nam je bilo drago što smo danas ujutro usvojili izvješće o sveobuhvatnom i sporazumu o partnerstvu. I da kratko komentiram i koliko je taj demokratski duh nedavno bio jasno vidljiv u Armeniji. A sve to je onda rezultiralo u izboru gospodina Pašinjana Pozdravljam vaše komentare u smislu toga što će se dogoditi dalje, kako će biti budući izbori, što će se dogoditi sa izbornim zakonom, pa bih rado čula najnove informacije od vas vezano s to koji bi mogli to biti sljedeći parlamentarni koraci u tom smislu. Hvala. Hvala vam gospođo Mudi. Sljedeći nam u popisu je gospodin Tenok. Hvala vam gospođo predsjedateljice. Ja želim Čestite gospodinu Trkešu na tome što je ovaj odbor danas velikom većinom eh, mu dao podršku za usvajanje sveobuhvatnog i počinog sporazuma o partnerstvu, te isto tako želim pozdraviti veleposlanika Markarijana, te eh, naglasiti njegove riječi što se tiče Republike Armenije. Kada je Armenija iz nama dobro poznatih razloga izabrala eh, put Euroazijske unije, a ne duboki sveobuhvatni trgovinski sporazum s Europskom unijom, sam ja bio taj koji se zalagao za to da ipak e, Europska unija ostavi što šira otvorena vrata Armeniji i da se može pregovarati u svim drugim područjima koje nije taj trgovinski sporazum htio pokriti. Evo sad imamo ovaj sporazum i vrlo mi je drago što je Armenijski parlament već dao svoju suglasnost za to i e, uskoro ćemo to i mi učiniti na plenarnoj sjednici. Armenija kao država pokazala da je jako zrela kao demokracija. Ispoštovala se želja naroda, ali sve se to odvijalo u okviru vladavine prava. I naravno da želim da dijalog o liberalizaciji režima koji će započeti da bude jako uspješan. Mislim da trebamo imati povećane mogućnosti za armenijske građane da posjećuju naše države te da naši građani posjeću Armeniju sa e, vrlo starom i bogatom kulturom. Hvala. Gospodine Šetina, izvolite, imate riječ. Hvala vam, gospođo predsjedateljice, što ste mi dali e, riječ. Molim vas da stavite slušalice. Ja ću nam govoriti na češkom jeziku. Hvala vam. Ja bih također htio zahvaliti gospodinu Tekašu koji je uspio ažurirati svoje izvješće i uključiti u njega čak i ove najnovije događaje, ove događaje kojima smo posvjedočili u Jerevanu i u drugim armenijskim gradovima. Ono što smo tamo vidjeli dobar je dokaz da je armenijska nacija jako mudra. Armenijska nacija nije dopustila da ju e, se ovako tretira i doista došlo do demokratskog prijelaza vlasti. Armenici su pokazali da su spremni isto tako dobro postupiti u sukobu između Armenije i Azerbeđane, da su spremni zaključiti taj sukob na neki način. Nadam se da je sada za to put otvoren. i mislim da regija nagorno karabakh zaslužuje nezavisnost te da ta regija zaslužuje da ju Europska unija prizna i da to isto tako učine i drugi politički donositelji odluka u Europi. Hvala vam, gospodine Štetina. Riječ sad dobiva gospođa Hautala. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Hvala veleposlaniku što je ovdje s nama i što nam je dao ove informacije. Bilo je gotovo preuzbudljivo gledati kako je došlo do, ovog, do ove mirne predaje vlasti u Armeniji u Jerevanu. I vjerujem da smo u dosta dobroj situaciji zato što je armenijski parlament ratificirao jednoglasno e, nešto prije tih nematičkih događaja i e, sveobuhvatni pojačani sporazum. I ja mislim da ljudi sada traže E, određene razvoje i da će se to moći ostvariti i putem provedbe našeg sporazuma o partnerstvu. Stoga mislim da je to dobar plan puta za budućnost i nadam se da Europska unija može pojačati e, neke oblike podrške, primjerice proračunska podrška za javnu upravu, kako bismo se pobinuli da doista i dođe do tih reformi. Naravno sve to pod vodstvom nove vlade. No isto tako smatram da trebamo tražiti i da dođe do konstruktivnog pristupa između vlade i oporbe. Jer ja mislim da ne bi bilo dobro za Armeniju kada bi došlo do snažne polarizacije političkog krajolika, a znamo da smo primjerice u Gruziji vidjeli to isto i to nije e, pomoglo Gruziji na njenom europskom putu. Isto tako ja govorim kao voditeljica delegacije Europskog parlamenta za promatranje izbora od prošle godine. I moram reći da bi bilo vrlo dobro kada bismo bili pripremljeni e, za to da se donese ta odluka da se e, u budućnosti neki prijevremeni izbori proglase, dakle da budemo informirani o tome i da onda možemo dosta krenuti sa dugotrajnim promatranjem e, tih izbora. Jer smo vidjeli što se dogodilo prošli put i sada je bitno da spriječemo tu zlouporabu javnih resursa, kupovanje glasova, zastrašivanje birača, da se to više ne ponovi. Hvala. Hvala. Gospodin Naret ima riječ na dvije minute. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. I ja sam sudjelovao u toj misiji promatranja izbora. A političke promjene u Armeniji su doista velike važnosti. No, ne bismo trebali biti zadovoljni s time što je sada došlo do promjene strukture na najvišoj razini. To neće riješiti sve probleme u Armeniji. Izbori su se održali, ja sam bio tamo kao promatrač izbora i doista su ti izbori bili vrlo zabrinjavajući. Ne čisto formalno gledano, dakle, prema van eh, se zadržao taj privid, ali subliminarno. U armenijskom društvu je tu došlo do jedne stvarne patologije. Da smo dakle imali državu gdje se ništa smanjuje zato što mladi napuštaju Armeniju. E, ti mladi jednostavno ne vide perspektivu za budućnost u vlastitoj zemlji, a to je posljedica te podjele Armenije u e, s jedne strane neke skupine oligarha koji kontroliraju gospodarstvo i ostale i druge, a uopće ne, želim spomenuti korupciju, što je još jedan daljni problem. Želim meni sve najbolje, želim da ta država uspije svladati svoje probleme, ali mislim da ne bismo trebali se zadovoljiti sa, samo sa ulogom promatrača i da budemo sada e, zadovoljni i potapšamo se po leđima zbog toga što je došlo ovakvih razvoja kada znamo da ta država mora provesti važne reforme. Strukture se moraju mijenjati, a ako se ništa ne želi riješiti na toj razini oligarka, onda to znači da tamo nitko nije shvatio što predstavlja pravo rješenje za Armeniju. I zatim još jedno drugo pitanje. Naravno da i ja želim da se Armenija gospodarski više približi Europske uniji, ali vidim tu i one strateške probleme Armenije, te i potreba da se zbog tih strateških problema naklone više ruskoj sigurnosti. Ne želim to kritizirati. Nemojte me tako shvatiti. Uloga Armenije kao države koja se nalazi između Rusije i Turske svakako nije nipošto jednostavna, ali mislim da je jako velik problem Armenije i pitanje regije Nagorno-Karabaha, ali to je upravo problem Armenije. Gospodin Castaldo, hvala. Zahvaljujem eh, veleposlaniku na informacijama koje je podijelio s nama. Zahvaljujem što je danas ovdje s nama. Zahvaljujem kolegu, kolegi Tokišu ono što se dogodilo posljednjih tjedana je vrlo važna stranica u povijesti arhivske demokracije. Mi to moramo smatrati prvim korakom na putu daljnjih izazova kojima će trebati pobijediti srednjoročno, kratkoročno, ali i dugoročno reforme koje je premijer predložio. Tu je i promjena izbornog zakona, izmjene zakona, E, traženje novih parlamentarnih izbora, ali trebaju se također suočiti sa novim izazovima koji su ostali neriješeni ovih godina. E, treba se boriti protiv korupcije i e, razotkriti one elite koje su do sada Armeniji onemogućili da se ekonomski oporavi, a to se dogodilo u drugim državama u ovoj regiji i u našem susjedstvu na jugu sada je potrebno razotkriti ovakav sustav kako bi svi mogli e, uživati u gospodarskom oporavku i kako više ne bi došlo do bijega mozgova i talenata koji su ključni u izgradnji budućnosti zemlje. Želim još jednom podsjetiti vas da moramo stajati uz bok e, naših armenskih prijatelja i moramo i također ponovno pokrenuti mirovni proces sa Azerbajdžanom. To je odlična prilika kako bismo izbjegli Um, situaciju koja se pogoršala u prošlim godinama i to je najbolji mogući način da Europska unija i Armenija surađuju. Ta suradnja se treba ojačati more for more, less for less. Mi smo bliski našim prijateljima i nadamo se da ćemo uskoro vidjeti ohrabrujuće signale, pogotovo što se tiče reforme. Hvala. Hvala gospodine Castaldo. Sada Rebeka Harms, izvolite. Nakon toga gospodina Ostrevićus. Nakon toga zatvaramo popis govornika. Hvala predsjedateljice. Zahvaljujem veleposlaniku što je danas s nama. Htjela bih podcrtati iz perspektive Euronesta, dakle suradnje između Europskog parlamenta i naših partnerskih zemalja na istočnom, u istočnom partnerstvu, da je ovo trenutak promjene u Armeniji. Ovo je vrlo dobro iskustvo. To je signal široj regiji. Dosta toga je pokazalo što se tiče demokratskog razvoja unutar e, društva u našem susjedstvu. E, stvarno moram reći da sam bez daha pratila izvješća iz Erevana i drugih gradova u Armeniji. I moram reći kao prvo da građani, oni su preuzeli odgovornost. Drugo, trenutak kad je premijer odlučio, a bio je to pravi trenutak, da odstupi od dužnosti, a to je bila prava stvar, to je sve pokazalo do kolikih je promjena došlo u Armeniji. Ne samo u samoj Armeniji, nego općenito ovaj trenutak e, je obuhvaćao e, čitav zapad e, našeg kontinenta ova situacija u parlamentu e, je prilično problematična i iskustvo proteklih tjedana bilo je korisno jer smo nešto naučili o pogreškama onih koji su bili na vlasti. Na taj način ćete e, moći savladati ovu tešku situaciju u parlamentu. Nikad nije jednostavno, naravno, ako vlada nema većinu u parlamentu. Nadam se da će doći do konstruktivnog rješenja kao što e, smo primijetili da se dogodilo proteklih tjedana. Još jednom želim podcrtati da je ovo bio pravi trenutak e, za donošenje sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu. To je dobro za Europu, dobro je i za Armeniju. Hvala. Sada gospodin Austrevićus, izvolite. Hvala predsjedateljice. E, pozdravljam nedavni razvoj događaja u Armeniji to je svakako e, prikladan način i dobar smjer za ovu zemlju. Pogotovo želim primijetiti koliko je odlučnosti, ali i mirnog postupanja bilo u Armeniji na ulicama. A to su sve vodili ljudi, građani. Oni najbolje znaju kako se njihova država treba mijenjati. To je velika lekcija onim političarima koji pokušavaju manipulirati e, ustavnim promjenama od 2015. kad je došlo do referenduma. Već tada smo čuli e, nečije glasove koji su govorili s pravom, a kasnije su se ti glasovi koristili za manipulacije, za oduzimanje moći I ljudi još uvijek e, neke stvari tada nisu znali. Pozdravljam novu liniju u politici Armenije. Armenija je doživjela veliki socioekonomski razvoj, povećala je razinu socioekonomskog razvoja do potpuno nove razine. A e, sporazum o partnerstvu je sada donesen i mm, odnosno dana je podrška u odboru AFET. Mi smo skeptični što se tiče Eurazijske unije i europskog načina razvoja. To je dokazano u našem dokumentu. Ako nemamo mogućnost uklanjanja carina, onda bi to značilo da ćemo imati određene prepreke u našoj suradnju i prepreke za socioekonomski razvoj u Armeniji. Eurazijska unija bi trebala imati geostrateške interes, interese i e, dominantnost jedne velike države u, sjeveru. E, nadam se da će ove promjene u Armeniji dovesti do bolje suradnje na Kavkazu E, to je pozitivno za ovu regiju i pozdravljam i pozivam Europsku uniju da što prije posjeti Armeniju izaslanstvom kako bismo pokazali podršku ovoj zemlji i njegovim građanima, njezinim građanima. Hvala. Sada gospodin Davin ima riječ, e, predstavnik istočnog partnerstva unutar SVD-a. Hvala. Poštovani zastupnici Europskog parlamenta, poštovani veleposlaniče Makarijan, poštovani kolegi i kolegice. Prvo želim zahvaliti što ste sve u dali riječ na ovom sastanku. Europska unija je na najvišoj mogućoj razini Vijeća i komisije pratila formiranje nove vlade u Armeniji u skladu s Ustavom Armenije, a što je još važnije, to se sve odvijalo mirnim putem. Moram to podcrtati jer to nije uvijek bio slučaj u ovoj zemlji, nažalost. Pozdravljamo to e, da su tijekom ovih dana sve strane pokazale da žele preuzeti vlastiti dio odgovornosti. Pozdravljamo suradnju sa novom vladom i želimo dalje jačati veze između Europske unije i Armenije, posebice kao što je rečeno kroz provedbu sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Armenije, a taj je sporazum dobio e, jednoglasnu podršku u armenijskom, armenskom parlamentu i veliku većinu glasova e, podrške u ovom odboru. Vjerujemo da će ovaj sporazum konsolidirati demokraciju u Armeniji, ojačati vladavinu prava, zaštititi ljudska prava i stvoriti um, otpornu ekonomiju u korist građana Armenije. Ali kako bismo postigli te važne ciljeve, vjerujemo da je sveobuhvatni dijalog potreban između svih političkih aktera u Armeniji. CEPA će brzo e, privremeno stupiti na snagu e, sljedeći mjesec i nakon toga će naš vijeće za suradnju postati vijeće za stalnu suradnju i e, prvo sastanak vijeća predviđa se za 21. lipnja. To je signal zauzimanja s naše strane. Što se tiče komisija i ministar Armenije, oni su već započeli s raspravom o planu za provedbu CEPA, pogotovo što se tiče zakonodavnog neprilagodbe, usuglašavanja. I nedavno Armenija je usvojila zakon protiv nasilja u obitelji. Provedba e nadamo se da će poboljšati poslovno okruženje, kao što su rekli prethodni govornici, a to je potrebno zbog e, trenutnih e, struktura oligarha koje imaju negativan utjecaj na ekonomsku strukturu zemlje. Nadamo se da ćemo potaknuti ekonomski rast, ulaganja i stvaranje radnih mjesta. Pozdravljamo e, pozitivno sudjelovanje Armenije u istočnom partnerstvu i što se tiče promocije prosperiteta i stabilnosti ne samo u Armeniji nego u široj regiji. Drago će nam biti primiti uskoro posjet eh, premijera Pašinjana. Hvala. A sada eh, gospodin Makarijan, ako želite imati zaključnu riječ, molim vas da što kraće izlažete kratak komentar. Hvala predsjedateljice. Želim zahvaliti e, sve zastupnike Europskog parlamenta koji su izrazili svoje zabrinutosti i spremnost na daljnje zalaganje. E, čuli smo danas mnoge poruke danas i ja ću ih svakako prenijeti. Što se tiče istraga i izbornog zakona moram vam reći da e, su radnje u tom pogledu tek e, započete. Slažemo se e, da treba informacije s vama podijeliti i to svakako na vrijeme ćemo učiniti. Hvala. Želim sve najbolje Armeniji i time zaključujemo ovu to, raspravu o ovoj točki na dnevnom redu. To je bila točka o stanju u Armeniji. E, odmah prelazimo na zajedničku raspravu o točkama 13 i 14, porazum o partnerskoj suradnji između Europske unije i Republike Irak. Moram vas podsjetiti da moramo sastanak zaključiti u 12 sati zato što prevoditelje imamo samo do 12 sati, točno do 12 sati, a ovdje smo večeras do 8 sati. Imamo sastanak e, predsjedništva odbora AFET kasnije, tako da nadam se da ćemo sve stići na vrijeme obaviti ako se budemo pridržavali zadanog vremena. Imamo zajedničko razmatranje e, sporazuma, prijedloga i prateće rezolucije o sporazumu između Europske unije i Republike Irak. Dobili smo 138 amandmana i znam da gospođa Saifi već radi na svojim prijedlozima za kompromisne amandmane. Ako gospođa Saifi jest ovdje, a vidim da je, dajem riječ izvjestiteljici Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedateljice, dragi kolege. Nakon e, parlamentarnih izbora od prošle subote u Iraku imamo danas razmjenu gledišta s kojom možemo ponovno potvrditi naš angažman prema iračkim vlastima kako bi se što prije formila iračka vlada i kako bismo još intenzivnije mogli nastaviti s našom suradnjom što se tiče rekonstrukcije, stabilizacije i pomirenja u toj državi. Kao što ste već i rekli, zaprimili smo 138 amandmana na nacrt ovog izvješća te zahvaljujem svim izvjestima u i drugim zastupnicima njihovom dobro doprinosu. Trenutno radim na izradi kompromisnih amandmana. Imam osjećaj da će mnogi amandmani nadopuniti izvorni tekst kojeg sam sastavila i mnogi amandmani zastiraju prije svega na toj potrebi da se e, zločini Daješa nastave nekažnjeno i da je potreban pluralizam i pomirenje u iračkom društvu, a istodobno treba sačuvati i raznolikost tog društva. U drugim amandmanima se govori o borbi protiv korupcije, o demobilizaciji gradskih skupina i o našoj suradnji na mnogim područjima kako bismo imali inkluzivnije društvo demokratskije društvo koje će biti stabilnije, jedinstvenije i da su to dakle naši prioriteti. Moj je cilj da e, veliki dio amandmana uključim u kompromisne amandmane, te da na kraju imamo dokument s kojim ćemo obraniti tu globalnu viziju budućnosti za Iraka, da budemo ambiciozni u smislu naših odnosa s Irakom i vrlo ću s velikom pažnjom saslušati komentare kolega, te vam zahvaljujem. Uh, are there any members on our list? Želi li se tko javiti za riječ? Možda netko tko nije na našem popisu. Gospodin Nart, izvolite. Hvala. Zahvaljujem izvjestiteljici na odlično određenom poslu. Izvrsno sastavlja ovaj dokument. A odlično surađuje sa drugim članovima ove skupine koja radi na izradi rezolucije. Kao što se često događa, kada dolazi do politički neopravdanih i nepismenih intervencija SAD-a, treba sanirati posljedice u Iraku je stvoren veliki vakum i treba ga popuniti. To treba učiniti samo društvo u Iraku. E, tamo imamo e, vjerskog vođu koji ima inkluzivnu ideju onoga što treba biti Irak, ali katastrofu u Iraku mogu riješiti samo Iračani e, ako se budu priklonili nesektaškim rješenjima o sporazumu između Europske unije i Iraka treba slijediti upravo ovu liniju. E, to je inkluzivna linija uključivanja sviju u Iraku. Treba civilizirati e, paravojne jedinice koje su bile krucane za zaustavljanje islamske države, ali sada moraju biti ponor pod kontrolom vlade Iraka. Tu imamo odnose sa Kurdistanom gdje smo na početku imali probleme i došlo je do e, nesuglasica koje su onda riješene. Nakon toga smo imali i pragmatični pristup. To je puno bolje od sektaškog pristupa e, koji bi doveo u pitanje odnose sa tom državom koja je prilično kompleksna i trenutno fragilna. Hvala. Želi li još netko e, se javiti za riječ, sudjelovati u raspravi? Ne. E, glasovanje u našem odboru održat će se 20. lipnja. Glasovanje na plenarnoj sjednici predviđeno je za plenarnu sjednicu u srpnju ili rujnu. Vidjet ćemo. Hvala na vašem radu. Zahvaljujemo izvjestiteljima u sjeni i pozdravljamo i očekujemo e, kompromisne amandmane i konačni tekst vašeg prijedloga. Zahvaljujem na suradnju, suradnji jutros. E, nastavljamo u 2.30 sa sljedećom točkom na dnevnom redu. Hvala.